Um, happy New Year everybody. Uh, welcome back. Dobro jutro i svima sretna nova godina. Drago mi je da vas sve opet vidim. E, malo kasnimo, ali mislim da je sada e, sada e, ipak vrijeme da počnemo. Počnemo s prvom točkom dnevnog reda. Za početak želim obavijestiti sve vas da će današnji sastanak biti prenošen putem interneta, osim onih dijelova dnevnog reda koji će biti e, s isključenjem javnosti. I mislim e, da predstavnik e, komisije tu biti oko 9.40. Moguće je da ćemo održati kratku stanku prije toga. Za slučaj da nema prigovora, možemo li smatrati da je dnevni red usvojen? Nema prema tome smatramo da je dnevni red time usvojen. Počinjem s priopćenjima predsjednice. Na sastanku održanom 3. prosinca koordinatori su se odlučili e, za to da dodijele u prvih šest mjeseci ove godine e, sljedeće izvješća gospodin Makio iz pravnoj utemeljenosti. E, gospodin Lebredon će dobiti E, zatim komitologija e, gospođa Tusa e, i zelenih i kodifikacije i preinake će biti netko iz kluba ECR, međutim sa sada ne znamo koji zastupnik će dobiti ta izvješća. Na ovom sastanku što se tiče kodifikacija E, i e, preinaka će e, dakle za sada biti zadušena osoba koja se time bavila prošle godine. Gospođa Tusson će biti izvjestiteljica za traženje ukidanja imuniteta gospodina Verhofstata. Gospodin Halek će biti izvjestitelj za zahtjev o ukidanju E, imuniteta gospodina Gunara Beka. E, gospodin Gosje del Blanco bit će izvjestitelji kontaktna osoba za kontakte vezano sa proračunskim e, odbor do kraja prosinca 2021. godine. A također što se tiče izvješća na vlastitu inicijativu, ima ih nekolicina a jedan koji se odnosi na neprofitne organizacije, e, zatim e, za odgovornost poduzeća, za e, hedge fondove, kao i odgovornost poduzeća o problemima u okolišu i šteti nanesenoj za okolišu. Prva dva izvješća bit će zakonodavna, a druga dva nezakonodavna. E, odgovorili smo se i o usmjenom pitanju o e, štampačima 3D, e, Margaretu Vestager i Tirija Bretona, dvoje povjerenika, pozvat ćemo naš sastanak. A isto tako što se tiče visoke radne skupine, pozvat ćemo danas predstavnika koji će nam govoriti o umjetnoj inteligenciji. Sada treća točka dnevnog reda, usvajanje zapisnika za slučaj da nemate prigovora. Do kraja današnjeg sastanka smatrat ćemo da je sastanak, e, zapisnik sastanka od 3. prosinca e, e, usvojen, a jedan sastanak još nemamo zapisnik, ali to ćemo sljedeći puta kad se sastanemo u siječnju moći usvojiti. A sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to se radi o mehanizmima kontrole vezane za provedbene oblasti komisije. Izvjestitelj gospodin Sajer danas nije u mogućnosti biti s nama. Gospodin Wolfs je ljubazno pristao da ga zamijeni e, te će nam nešto reći o ovom pitanju. Izvolite gospodine Wolfs. Hvala lijepa. U ime gospodina Zajera koji danas nije e, s nama, e, trebam reći par riječi o ovoj temi. Nakon što je predsjednik Juncker 2016. godine u e, govoru o stanju Uniji 14. veljače 2017. godine Usvojen je dakle propis da se uredba o komitologiji izmijeni kako bi se povećala transparentnost i poboljšalo polaganje računa e, što dovodi do usvajanja provedbenih akata. E, sugerirano je da je sustav komitologije prilično dobar za većinu odluka koje se donose. Međutim, za velik broj vrlo osjetljivih pitanja Dakle, e, postoji situacija koja je kompliciranija u nekim drugim slučajevima i taj problematične slučajeve bi trebalo rješavati recimo kada se radi o GMO e, e, i o e, glifosatu gdje se nikada nije uspjela postići kvalificirana većina među državama članicama o tome da li da e, GMO e, se ili glifosat pak može prihvatiti ili ne prihvatiti. A sadašnje stanje stvari E, za slučaj da je tako da za slučaj da nema nekog jasnog mišljenja, onda komisija može, ali ne mora usvojiti eto e, mišljenje, odnosno provedbeni akt. Komisija dakle smatra da bi države članice trebali i u ovoj specifičnoj situaciji na sebe preuzeti odgovornosti. Iz tog razloga Komisija je predložila različite izmjene u uredbi o komitologiji kako bi se među inima smanjio rizik od toga da ne dođe do scenarija bez ikakvog mišljenja, a predlaže se da se promijene e, pravila e, žalbenog odbora prilikom donošenja odluka ili pak e, da se na ministarskoj razini ako nema nikakvog e, rezultata na žalbenom e, vijeću e, da se dakle da mišljenje isto tako da se javno objave rezultate glasanja. Pet odbora Europskog parlamenta dala su mišljenja o ovim pitanjima. Većina od njih smatraju da komitologija treba ostati takva kakva jest u svojim okvirima jer dobro funkcionira. Međutim, sugerira se da se aspekt transparentnosti mora još više poboljšati. Na vijeću postupak je blokiran 2. ožujka 2018. godine. Pravna služba vijeća dala je negativno mišljenje vezano za uredbu. E, prema stajalištu vijeća predložena je uredba zapravo se prekršaj u odnosu na e, ono što bi trebala biti, a osim toga e, ne poštuje načelo dobre suradnje. Rezultat toga je e, dosta problematičan. Hvala vam na ovim objašnjenjima. I sada želim pitati, želi li se neki od zastupnika javiti za riječ? Prije svega želim svima sretnu e, novu godinu, moje osobno ime. E, moja kolegica gospođa Betina Volaf danas nije u mogućnosti biti na ovom sastanku jer je istovremeno morala otići na e, sastanak odbora Libe. Međutim, e, zamolila me da vam pročitam ono što je napisala. Revizija takozvane uredbe o komentologije jedno je od nedovršenih poslova iz prošlog mandata. Uredba je usmjerena na mehanizme kontrole od strane država članica i komisije vezano za provedbene ovlasti. Sadašnja pravila o uredbi za slučaj da nema mišljenja niti od jednog od predviđenog odbora e, što se tiče objašnjenja E, ili pak žalbe, tu je komisija e, prisiljena da donese odluku o, e, o, o provedbi, što je problematično jer komisija tu nema političku potporu. Međutim, te odluke često se odražavaju uvelike na europske građane ili europske tvrtke. Primjerice kada se radi o genetski modificiranim organizmima ili pak glifosatu u prehrambenom sektoru. Vijeće za sada nema opći pristup e, po tom pitanju. Politički se radi o osjetljivom e, problemu te revizije. E, u Europskom parlamentu na odboru Juri moramo nastaviti s radom. Moramo paziti da ne pošaljemo krive poruke. Moramo jasno reći da nije Europski parlament taj koji sada blokila reviziju uredbe, već da su to države članice. Moramo zatražiti od vijeća da ubrza rad na toj važnoj temi. Gospođa Vola je inače pozitivna po pitanju sadržaja, poboljšanja postupka donošenja odluka. E, pravila se moraju promijeniti kako bi se smanjio riziko scenarija gdje se ne donese odluka, odnosno mišljenje e, i treba e, omogućiti da države članice postignu dovoljnu kvalificirajuću većinu. Za slučaj da toga ne dođe, mora postojati mogućnost da se stvari drugačije rješavaju na administrativnoj razini. To je naročito važno kad su odluke vrlo osjetljive prirode. E, zato e, kako bi se poboljšala transparentnost treba objaviti rezultate glasanja na žalbenom odmoru, a u krajnjoj liniji moramo sve učiniti kako bi odbor kako bi se donosile odluke na transparentniji način. Samo na taj način će države članice postati odgovornije za odluke koje donose. Europski parlament mora također biti e, dio e, te postupka komitologije. Moja kolegica, gospođa e, se raduje suradnji s izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni. I nada se da će njezino mišljenje biti uklopljeno u prijedlog izvješća gospodina Sajera. Hvala. E, i e, e, molim da se to unese u zapisnik. Hvala. Gospodine Durani, izvolite. Ja neću biti tako formalan, neću zatražiti da ovo uđe u zapisnik, to što ću sada reći. Međutim, moram reći jednu stvar. Ovo što je rekao gospodin Vospilo je vrlo, vrlo jasno. E, da, znam da gospodine Vos niste vi koji ste zaduženi za taj, e, to izvješće. Međutim, dvije stvari nedostaju. Prva, nije točno da sve teče glatko. Ne, e, na razini komisije nije ne teče sve glatko zato što je komisija žrtva kukavičluka određenog broja država kojima je draže ne doći za vrijeme glasanja kako ne bi omogućili da dođe do kvalificirane većine. To je ne kod nas, ali u velikom broju parlamenta klasičan primjer kako se izbjegava izjašnjavanje. Ali u nekim situacijama kada se radi o temama koje su od velike važnosti za građane, jednostavno vijeće ne želi preuzeti na sebe odgovornost a parlament je zapravo u situaciji gdje mora radi toga ulagati prigovor. I mislim da nije u redu da parlament stalno bude protiv i da stalno nešto blokira. Parlament je tu prije svega kako bi stvarao nešto, a ne e, pokušavao deblokirati situacije ili ih blokirati. Situacija se mora promijeniti. Komisiji je već pomalo dosta e, da je negdje stalno između čekića vijeća i nakovnja a kao što je Monsanto, jer e, e, Monsanto kaže vijeće nije donijelo odluku, a vi nam trebate dati odobrenje za naše proizvode, budući da vijeće nije reklo ne, znači da je reklo da. I oni pokrenu sudski postupak. A sada se radi o sljedećoj logici. E, u vijeću jednostavno oni e, pokušavaju stvoriti treću žalbenu razinu zbog nečega što je već blokirano na prvoj i drugoj razini. I sve dok oni budu govorili moramo ostati na ministarskoj razini, na jednoj višoj razini i tako dalje, ništa se neće dogoditi. A tamo gdje razmišljam na različit način i u odnosu na ovo što sam danas čuo, E, smeta me što vijeće ne želi da se bilo što promijeni. Pa da, jer vijeće stalno blokira. Budemo li čekali vijeće da samo izmijeni situaciju koju je samo stvorilo, čekat ćemo vrlo, vrlo dugo vjerojatno. I mi smo zato tražili da se ponovno u ovom sazivu govori o tom pitanju. Ja e, sam bio izvjestitelj u odboru AFKO i to je izvješće objavljeno. Prema tome možemo na tom, e, u tom smislu napredovati. Ono što smatram je da je važno da se parlament neovisno izjasni u odnosu na volju vijeća da ništa ne mijenja. Parlament treba tražiti na transparentni način u odnosu ne na komisiju već na vijeće, tražiti da se stvari promjene. Danas nećemo riješiti pitanja većina i tako dalje. To je nešto o čemu će se raspravljati kasnije na sastancima izvjestitelja u sjeni i tako dalje. Ali ne može zadovoljiti time da kažemo zato što vijeće blokira i zato što situacija nije dramatična, stvari trebaju ostati takve kakvu jest. A ono što će biti najvažnije u našoj odluci jest da vijeće mora shvatiti da ne može više nastaviti raditi na tako netransparentan način, da se glasanja ne, ne objavljuju, dakle njihovi rezultati i da se ne zna točno što se dogodilo. U demokraciji se tako ne funkcionira mnogi među nama žele da Evropska unija postane još transparentnija, dakle ne može se više raditi na ovakav način i moramo biti transparentni i kada se radi o postupku komitologije. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Lebreton, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega želim svima sretnu novu godinu. Danas govorimo o izvršnim aktima komisije ona može te akte donijeti nakon mišljenja jednog odbora ili žalbenog odbora kada su zastupljene države. Problem koji je danas pred nama je da ta tijela nisu u stanju donijeti odluke zbog toga što je potrebna kvalificirana većina da bi se donijela odluka da se ili da je ili se je za ili protiv nečega. To se ne uspija postići i to je problem. Ako problem postoji rješenja koja se predlažu e, mislim da nisu prikladna. I e, tu se slažem s e, ovim što je upravo rekao gospodin Vos. Što treba napraviti s jedne strane se smatra da bi se postigla kvalificirana većina da treba uzeti u obzir samo one države koje su prisutne i glasaju. Ne prisustvovanje e, glasanju i e, suzdržano glasanje ne bi se uzelo u obzir. Po mom sudu to nije u redu jer države članice imaju pravo kako ne doći na glasanje, tako i biti suzdržane i ne možemo ih sankcionirati zato što e, su se drže tih pravila koja postoje. Druga e, stvar jest da postoji dakle još jedno tijelo, dakle da se izravno obrati vijeću. Smatram da je to e, teški politički problem. Možda nisam dobro shvatio koji je duh Europske unije, ali ja sam uvijek mislio da je vijeće iznad komisije a ovim prijedlogom ta se hijerarhija mijenja u potpunosti. Dakle, vijeće će dati mišljenje, a komisija će biti slobodna to e, mišljenje slijediti. Tu moram reći ne, ne, ne, nikako. Ne mislim da je to Evropska unija koju želim, niti mislim da je to nešto što žele evropski narodi. Dakle, mislim da sam protiv ovih prijedloga. Hvala, gospođo Tisan. Hvala lijepa. Vratit ću se sada na ovo što je rekao gospodin Le Breton. Kako bismo znali kakvu Europu žele evropski građani, oni trebaju znati što se događa u koluarima Europske unije, a ovaj prijedlog je tu kako bi se uvela transparentnost te odgovornost i polaganje računa oni koji odlučuju o pitanjima koje su bitna za sve nas. I iz tog razloga mislim da je vrlo važno da se zalažemo za ovu e, reformu i e, Europski parlament e, je o tome govorio i Pascal Duran nas je na to i podsjetio danas. Nisam mislila da ćemo ovdje sada govoriti o samoj suštini cijele reforme, već ono što mene zanima je što ćemo napraviti kako bismo napredovali koji će biti naš plan rada i njegovi rokovi i što da napravimo kako bi vijeće počelo više raditi e, u tom smislu i e, sljedeći tjedan ćemo morati se izjasniti kako bi parlament povećao svoj rad. Gospodin Vos. Hvala lijepo. Evo možemo i na njemačkom zapravo su svi moji prethodnici u pravu, svi koji su prije mene govorili. Međutim, pitanje je kako ćemo sad pragmatično postupati dalje što da radimo? Jer ako vijeće i dalje bude blokiralo, onda ćemo se vjerojatno na kraju ovog našeg mandata baviti istim pitanjima kao i sada. Pa sad po mom mišljenju imamo dva puta. Ili da ćemo ono što je izvjestitelj već predložio prije šest mjeseci, da tražimo od komisije da to sve povuče i na novoj obradi, izradi i napravi, da uđemo u taj novi proces. Ili druga mogućnost, da ako vijeće na bilo koji način i parlament mi iz parlamenta pridobijemo za to da glasa drugačije ili za neke druge dogovore, onda bi to bilo dobro. Međutim, tu mogućnost, nažalost, sada ne vidim kao realističnu mogućnost. Ako oni u AFKO nađu načina da to obistine dobro, ali što će nam općenito garantirati da će to uspjeti, da ćemo na kraju s tim uspjeti napredovati. Ono što mislim da je sada najpraktičnije, najpragmatičnije je da i što mislim da je najbolje da bi okončali to držanje, njihovu blokadu, je da to jednostavno se povuče. Povuče i nanovo izradi i preradi, jer inače se nećemo uopće moći pomaknuti dalje. A kao što rekoh, ja vidim samo te dvije mogućnosti, od kojih je ova druga realistična. Hvala, gospođa. Euh, ce Hvala, ali jednu stvar sam zaboravila malo prije reći. Za razliku od gospodina Vosa, ja nemam osjećaj da smo sada e, u nekom čorsokaku. Ne, mislim da jednostavno ovaj e, dosje treba napredovati u Europskom parlamentu i da ga mi moramo dovršiti na političkim saslušanjima koje smo održali, saslušanjima povjerenika, naročito gospodin Ševčević je rekao da žele da se transparentnost poveća kod u određenim situacijama i mislim da ih moramo držati e, za riječ. E, Čućemo što će nam reći sljedeći tjedan, ali u svakom slučaju mogli bismo ga pozvati na sastanak ovog odbora da vidimo kako da napredujemo po ovoj pitanju. On bi nam mogao biti stvarni saveznik u bitci za postizanje veće transparentnosti. Ne smijemo sada još tražiti e, kompletnu reformu. Mislim da još nije vrijeme za to i da bi to bio neuspjeh jer ipak mislim da se stvari mogu pokrenuti e, sada e, sa ovom novom komisijom koja evo, želi napredovati i početi dobro raditi. Hvala lijepo. Koliko ja vidim, nitko se više ne javlja ovom času za riječ. Ne znam da li bi komisija možda nešto dodala. Dobro jutro. Mi možemo biti vrlo kratki. Pozadina čitavog tog prijedloga je vrlo jasno objašnjena. Mi općenito mislimo da je taj komitološki okvir nešto što dobro funkcionira to je napokon i područje na kojem se donose ciljani amandmani zbog problema koje nam se recimo nameću u onim ograničenim, ali teškim slučajevima. I kad dođemo u takve situacije, onda su ovi različiti amandmani već ovdje dovoljno opisani i način kako to radimo i mislim da je citav prijedlog dakle već detaljno objašnjen pa ne moram tu ništa dodavati. Vidjeli smo da je na strani vijeća postojala stanovita nevaljkost i otpor i mi sad naravno čekamo na službeno formalno stajalište Europskog parlamenta o tome. Također mi znamo Znamo da će se u parlamentu na plenarnom zasjedanju idućeg tjedna voditi rasprava o ovom pitanju pa ćemo onda vidjeti kako će se stvari razvijati. I e, iščekujemo sada, dakle, stajalište parlamenta. Gospodine Fos, vi ste još nešto htjeli dodati. Da, moje pitanje je upućeno komisiji. Ima li, postoje li bilo kakvi signali koji bi nas mogli navesti na to da očekujemo ili da računamo s tim ili da se nadamo barem argumentirano da će vijeće malo promijeniti stajalište i malo se maknuti od svoje blokade. Ja ne mogu ništa za sada razaznati, ali možda vi u komisiji imate bolje uvide. A ja se bojim da mi nemamo nikakav, nikakve signale ni naznake napretka na strani vijeća što se nas tiče. Il ne peut pas y avoir de signal. Mislim da bi najbolji signal koji bi se mogao poslati je da su e, zakonodavac parlament usvoji jedan tekst. E, pa u jednom času moramo se početi baviti politikom. Vijeće ne želi ništa mijenjati, ali mi rezolucijom možemo narediti vijeću da se malo pomakne ako velikom većinom izglasamo rezoluciju i jednostavno kažemo vijeću morate nešto promijeniti ali ako je potrebno da se vijeće pomakne kako bi se vijeće pomaklo, onda mislim da je to e, nešto što će trajati jako dugo i da ćemo o tome govoriti još u sljedećem sazivu, kao što ste ispravno rekli i e, moramo preći sa situacije ne e, bezakonja, već situacije u gdje sud zakonodavac kaže evo što želimo po pitanju komitologije. Oprostite, to moram reći, ali e, vijeće baš briga. Ja kažem, nisam nužno ja taj koji moram o tome govoriti. Mi smo na kraju jednog procesa a mi onda uvijek ulažemo prigovor, a nismo sudjelovali u prethodnim etapama. Demokratski gledamo kad se radi o tako ozbiljnim stvarima kao što su GMO primjerice, e, onda e, treba odlučivati stvari, vijeće se ponaša kukavički, moramo to vijeću reći u lice i to možemo samo napraviti jakom rezolucijom. Hvala. Mislim da se ponovno niko ne javlja dalje, ali ovo je bila vrlo zapravo jasna razmjena naših mišljenja. Imamo različite stajališta među našim članovima, ljudi različito gledaju na to kako ćemo postupati dalje. Ali sad smo dakle održali to razmjenu mišljenja. Sljedeća je prezentacija nacrta izvješća koji je negdje predviđen za veljaču, u toku veljača. To je dakle ono što je sljedeći korak. Hvala vam. U svakom slučaju na ovoj zanimljivoj razmjeni mišljenja ja mm, već iščekujem sa nestrpljenjem da vidimo kako će se to dalje u budućnosti odvijati. S time smo završili ovu točku dnevnog reda petu, a onda idemo na šestu točku dnevnog reda, a to je prezentacija Komisije odgovornosti za umjetnu inteligenciju i ostale nove tehnologije. I Drago mi je da imamo tu temu. Odbor je naime jako budno pratio rad komisije na tom području novih tehnologija i umjetne inteligencije posebno. Stoga jedva čekamo da čujemo to nove izvješće njihovih stručnjaka o tome tko snosi i kakva je odgovornost upravo za te tehnologije i umjetne inteligencije. Komisija je odlučila napraviti jedan e, izvješće o tome i mi smo isto kao parlament odlučili na vlastitu inicijativu tu nešto napraviti. A sada je s nama gospodin Dirk Staudmar, šef jedinice iz Digizasta, koji će nam prezentirati izvješće o tom području, a nakon e, prezentacije ćemo održati, kao što znamo, već uobičajenu diskusiju. E, hvala lijepo. E, hvala vam na ovom što ste me pozvali. Ovo je jedna vrlo, vrlo bitna stvar koja, uopće je ovo izvješće koje ćete mraditi, koje se sada nadovezuje na onu vašu e, rezoluciju iz 2017. iz tog e, ljeta 2017. kada je Juri sastavio jednu rezoluciju o robotici i tim tehnologijama i koliko se sjećam to je bila rezolucija na inicijativu Jurija koja je izazvala najviše pozornosti u javnosti od svih koji su ikad inicirali i radili. I sad nastavimo taj zanimljiv posao. Evo sad jedna uvodna napomena. Dokument koji vam je dostavljen, ta izvješća o kojem ćemo danas govoriti, nije, i to naglašavam, nije dokument komisije. To je izvješće neovisne skupine stručnjaka koja savjetuje komisiju. Komisija sama nije napravila nikakav drugi dokument osim onog što piše u političkim smjernicama nove predsjednice komisije Ursula von der Leyen umjetne inteligencije. A ovo Dakle, nije više, to je jedino što mi imamo kao u tim političkim smjernicama o robotici, novim tehnologijama, umjetne inteligencije. Ovo je, dakle, vanjsko izvješće neovisnih stručnjaka. Samo da vam kažemo kako je to došlo. 2018. u travnju je komisija izdala komunikaciju umjetne inteligencije i to se zasnivalo na tri stupnje u budućem mogućem radu sa umjetne inteligencije. Prvo se bavilo industrijskom politikom, zatim znanstvenim istraživanjem, drugo se radilo o samim vještinama i mogućnostima proizvodnje, a trećem se dio odnosio na onom kompletnom etičkom području i odgovornosti za to. Dakle, onda je komisija radila o moralnim etičkim E, samim e, aspektima, zatim o aspektima koji su komercijalizacije, uporabe i tako dalje, pragmatičnim i na kraju odgovornošću pravnom. Ali sve to jako usko vezano kao što znamo. Ovo izvješće je konačni dio konačno izvješće jednog e, dijela naše skupine koja se bavila mogućim preporukama E, komisiji o tome kako pristupiti odgovornosti za umjetnu inteligenciju i sve ostale nove tehnologije koje se pojavljuju i kako bi tu mogla, dakle šta činiti. Uglavnom, prvi korak kojeg je napravljen, prvo se pogledalo kako su nacionalni zakoni to regulirali. Imamo čitav niz jurisdikcija koje su, dakle, predstavljene u našoj skupini e, promatrača, a imali smo i u našoj skupini stručnjaka, imali smo i promatrače, tako da smo mogli vrlo jednostavno zapravo pregledati kako je stanje trenutno u nacionalnim zakonima i u kojoj mjeri oni se nose sa tim E, izazovima umjetne inteligencije i kako, mislim, ono se to nacionalno regulira. Nakon toga smo pogledali na konkretne slučajeve iz prakse. Tu smo imali, naravno, potpomoć pomoć naših tehničkih i pravnih stručnjaka. I pogledali smo recimo ono što se već koristi u, praksi. Recimo roboti u daljinskim operacijama ili dijelovi umjetne inteligencije koji se koriste već kod autonomne vožnje i tako dalje i tako dalje. I onda smo pogledali kako nacionalni zakoni na to reagiraju, pogotovo kako se odgovornost za sve to skupa tu raspoređuje i kako se nosi. Onda smo identificirali gdje su horizontalne teme koje se provlače kroz sva područja glede te odgovornosti i onda smo dalje na tom radili i dostavili vam onda naše, da kažemo, e, sažetke onog što smo pronašli. Mi ćemo biti vrlo, to bi bilo ono kratko kako je nastalo to izvješće i bit ćemo još kraći u prezentaciji da bi imali vremena za diskusiju. Kao prvo, stručnjaci su došli do zaključka da ne moramo nanovo izmišljati kotač i kao što znate, ista stvar se ponavlja kao onda kad je recimo parne stroj izumljen. Prema tome ne moramo sad ponovno kompletan novi zakon o obveznim odnosima i tako dalje, odštetno pravo, ali obvezni odnosi zakon, to ne moramo ponovno izmišljati jer to već postoji u našim pravosudnim sustavima. Stručnjaci su spomenuli čitav niz izazova koji su vrlo specifični za umjetnu inteligenciju. Vi ćete tu puno toga naći u literaturi i praksi, ali ja ću samo tri najveće, najbitnije stvari spomenuti. Autonomija, um, suosjećanje i složenost. Autonomija misli da su sve aplikacije umjetne inteligencije u stanju naravno u, okviru, u pravom okviru, donositi sami svoje odluke. To je kompasiti, odnosno suosjećajnost, nije potpuno jasno ni za one koji su ih razvili kako će recimo jedan algoritam koji sam uči, kako on dolazi do te odluke. A to su one stvari koje su zapravo u onim takozvanim crnim kutijama kod pregovora nije baš jasno. A složenost znači da je većina tih aplikacija zapravo umjetnih inteligencija ubačena već i primijenjena u našem internetu stvari u kojem ima jako puno drugih aktera koji su povezani i zbog toga je jako teško to slijediti i ja sam naravno ovdje sve to simplificirano iznosim u ovom mom kratkom sažetku i prezentaciji, ali Možete to detaljnije pročitati u materijalu. Dakle, zbog te složenosti, zbog tog silnog broja faktora koji su e, unutra uključeni, jako je teško vrlo često ustanoviti tko je onda prvi najodgovorniji za štetu ako ona nastane. I jako je teško najčešće slijediti natrag da se vidi gdje je postojao nekakva greška ili gdje je bila recimo urođena neka greška od početka i da li ko će dokazati da je to bilo u softveru na početku uprogramirano. I onda kome da se ta dotična žrtva javi za odštetu? Kome, e, mislim, vrlo je teško tu naći, onda se tako jako teško naći e, sve slojeve odgovornosti za štetu koja je nastala od onog prvog i od toga ko je zamislio, ko je proizveo i tako dalje. Prema tome, to predstavlja najveće izazove za današnju primjenu prava i istraživanje odgovornosti pune. Prema tome, mislim da je odgovor mora biti vrlo kombiniran, uvijek ovisno svakoj situaciji, individualno, relativno. Ali, ako to može biti opće moguće, za žrtvu da dokaže svoj slučaj, da tako kažemo, kako bi dobila nadoknadu za štetu koja je nastala zbog primjene neke aplikacije ili umjetne inteligencije u bilo kojem obliku. Dakle, stručnjaci e, su tu je vrlo težak posao i kako omogućiti dakle bilo koje žrtvi umjetne inteligencije na bilo koji način da ima jedan učinkoviti i otvoren put do pravosuđa, da može procesuirati, da ima pravnu zaštitu. Prema tome, pogledali smo kako trenutno izgleda dakle odštetni, odštetni zakoni, odnosno zakoni de facto o obveznim odnosima, ako ćemo pravo šire gledano. Gledajte, ako vi izađete iz ove zgrade, primjerice, i pređete preko ceste i neki obični, uobičajeni, tradicionalni auto vas pregazi, vi ćete imati u većini država tri mogućnosti tužbe, u Belgiji četiri. Prvo možete tužiti protiv e, samog vozača tog vozila. Ako je on e, prekršio prometne zakone, možete ga naravno vrlo jednostavno tužiti. Drugo, imate moguću tužbu protiv proizvođača. Ako je auto bio recimo Eh, loš ili bila neka greška u auto. A treće, imate eh, ono što postoji u Skotskoj u svim zemljama članicama, gdje žrtva može tužiti protiv eh, trećeg i jednostavno može ići protiv vlasnika automobila i ne mora ništa dokazivati zato što smatraju da je rizik inherentno postojao čim se taj auto kupio i imao u vlasništvu i on je negdje vozio. Dakle, to je tri recimo uobičajenog načina kako može žrtva tužiti za odštetu. Ali samo jedan od njih tih načina je harmonizarin na europskoj razini. To je ona odgovornost za proizvod onog proizvođača. Ako je auto bio recimo loš ili pokvaren pa je zato došlo do nesreće. Ostalo se u nacionalnim okvirima rješava. E sad koji bi bili zaključci stručnjačke skupine? Prvo su stručnjaci rekli ne moramo ponovno izmišljati ni toplu vodu ni kolač i ne moramo ponovno izmišljati kompletane mogućnosti zakone o odštetama, odnosno obveznim odnosima, krivnjama i tako dalje. Među, tu su rezultati e, stručne skupine dali isto tako nešto zanimljivo e, razliku su pokazali između različitih primjena umjetne inteligencije. Onda su odvojili da imamo aplikacije, dakle primjenu umjetne inteligencije visokog rizika i one manjeg. Prema tome, tu postoje različite onda i pristupi i dodaci ovisno o stupnju rizika. Naravno, to uvijek mora biti konformno sa E, svim onim visoko rangiranim, dakle mora biti u skladu sa svim onom što su visoko rangirane skupine do sada e, na svojim, da kažemo, svojim savjetovanjima do kojih su zaključaka došle i koji su isto tako rekli da treba izdvojiti ove visoko rizične aplikacije umjetne inteligencije i njih posebno tretirati. I odmah da kažemo, i vrlo je mali broj takvih visokorizičnih primjena umjetne inteligencije. Uglavnom su to e, situacije u kojima je šira javnost izložena riziku, a postoji, ali postoji jedan pravni interes koji je najviše razine, dakle život, sigurnost i zatim ekonomski gledano imovina, sigurnost imovine. Ali uglavnom to je, su oni elementi koje je onda i na koje se pozivala stručnjačka skupina kada je trebala definirati ove visoko rizične vrste primjene umjetne inteligencije. kažem, bilo ih je malo. Recimo, to je ako uzmete konkretne primjere, to su autonomna vozila, onda dronovi, onda roboti za dostavu paketa. To su samo neki od ovih tipičnih primjera koji mogu biti visokog rizika. A naj, ono najšire i najčešće upotreba elemenata ili umjetna inteligencija je manjeg rizika ili nikakvog, dakle vrlo niskog stupnja rizika, to je ono najčešće. I zato su stručnjaci predložili da se proširi model onog što sada postoji, kao osiguranje i utvrđivanje odgovornosti za tradicionalne aute i na pitanje autonomne vožnje kod primjene umjetne inteligencije. Dakle, ostanemo kod toga dakle, da se stroga odgovornost određuje kod ovih slučajeva visoke, odgovornosti umjetne inteligencije, isto kako se to danas radi u osiguranjima, odnosno kod tradicionalnih automobila. Naravno, ovdje bi žrtva trebala samo dokazati, isto kao i kod tradicionalnih e, vozila, kakva je šteta nastala ali nije morala uopće više dalje dokazivati tko je konkretno za to kriv, da tako kažemo, ili da utvrdi se koja je bila greška u umjetnoj inteligenciji, da je do toga došlo i tako dalje. Drugim riječima, ideja bi bila, ako vas danas pregazi auto, onda je osiguranje za sada e, koji je vlasnik automobila koji će vama platiti odštetu. I to je do sad najbolje hodalo, najglatkije i pokazalo se u praksi najboljem. Prema tome preuzimamo sličnu ideju. To smatraju stručnjaci da bi bilo najbolje i kod umjetne inteligencije. Ali sada prelazimo kod one primjene umjetne inteligencije kod sa nižim rizikom. To je recimo najčešće primjerice recimo robotik u medicinskom operacijama ili recimo pametne kuće u kojima uđete i sve automatizirano, primjerice. Tu je stručnjačka skupina rekla držimo se onog pitanja odštete kako imamo do sada, kako smo to do sada regulirali tu i tamo moramo nešto malo fino uskladiti kako bi se malo, malo promijeniti kako bi se uskladili sa e, ovim novom tehnologijom umjetne inteligencije. Uglavnom mi smatraju da je onaj problem tereta dokaza uvijek na leđima žrtve, odnosno oštećenika. I uglavnom su oni sada ovdje predložili jedno nekoliko kumulativnih rješenja a neka od njih se bave prvo time da ko će snositi teret dokaza. Dakle, imaju više varijanti kako se to može olakšati, dakle da se ili to napravi vrlo generalizirano ili da se prebaci teret dokaza, dakle da se ili kompletno olakša ili da se prebaci u specifičnim slučajevima na druge ili rasporedjeli. Primjerice, interesantno je ako vi recimo to povežete sa obvezom logina. Recimo, neke zemlje su to predvidjele da ako imate autonomnu vožnju, morate imati login, dakle kompletno da se unutra upišu sve blozinke i da se ulogirate za to. Recimo, i onda gledate, recimo, znalo se e, da se neki puta e, ljudi unesu sve te podatke i neposredno prije neka nesretnog slučaja, ali kasnije se to briše zbog one opće uredbe o zaštiti E, osobnih podataka. Međutim, ako imate te podatke, nećete ih po tom njihovom prijedlogu brisati, bez obzira na zaštitu osobnih podataka, nego ih samo dajete žrtvi ako je došlo do nesretnog slučaja, kako žrtva ne bi morala kasnije utvrđivati tko se ulogirao i tko je, dakle, inicirao autonomnu vožnju. Primjerice, može se recimo e, to onda na razne načine još modificirati i prilagoditi umjetnoj inteligenciji. Ali imamo ta pravila koja onda prate i e, da kažemo rajnji razvoj proizvoda i koji se onda usklađuju i ažuriraju kako se i proizvod komplicira i kako ide dalje ali to bi recimo ono bilo što ne bi kršilo nužno e, zaštitu kibersigurnosti samog operatora koji dakle upravlja tim vozilima autonomnoj vožnji. Jer recimo tu je rekla stupina stručnjaka na taj način e, bi olakšali žrtvi život, jer ako ne, ostaju ista stara pravila i opet žrtva mora sama dokazivati, a ima jako velikih problema doći do podataka. Prema tome, ako ostanemo na tome da ne krši e, kibersigurnost generalno tih ljudi, operatora tih autonomne vožnje, onda bi mogli recimo u tim izletnim slučajevima za konkretno vozilo koje je kod nje izazvalo nesreću njima prebaciti te podatke. E, inače imamo u čitavom nizu zemalja članica i recimo primjere koristi se robot za medicinske operacije. I Recimo zamislite da liječnik u operaciji počini grešku tijekom operacije. Vi možete onda tužiti doktora ili bolnicu. Zato što je liječnik je zaposlenik u toj bolnici. Sad u raznim zemljama imate različita pravila kako je ta odgovornost ovdje e, osigurana. Ali uglavnom je sama bolnica kao njegov e, poslodavac odgovorna za ono što je doktor kao zaposlenik radio i mislimo da to nećemo doticati, da će to ostati i dalje u nacionalnom pravu isto kako je bilo do sada. Nek ostane tako. Ali, ako bolnica zamijeni čovjeka, ljudskog liječnika, umjetnom inteligencijom, onda se ne smije izvući iz te odgovornosti samo zato što su čovjeka zamijenili robotom ili umjetnom inteligencijom. I to je recimo još jedan prijedlog da se tu zadrži ista stvar koja je bila do sad na i to bi uglavnom bile oni prijedlozi, da kažemo, stručnjaka ili glavni prijedlozi skupine stručnjaka, da se de facto ostavi manje više sve što je od sad postojalo. I e, glede odgovornosti i mogućih odšteta, ali kao što smo rekli, to je sam, to nije dokument komisije, nego samo struč, mišljenje neovisnih stručnjaka. Hvala, ovo je bilo vrlo korisno i jasno. Gospodin Merger je prije, onda gospođa Fosna i onda gospodin Fos. Hvala na ovom izlaganju. Govorili ste o korištenju umjetne inteligencije u kirurgiji. To ste posljednje spomenuli. Imam e, pitanje u vezi sa vašim izlaganjem u vezi visokorizičnih e, aplikacija umjetne inteligencije kada je riječ recimo o medicinskim uređajima jer oni se ne kreću nužno poput autonomnih vozila, ali postoji opasnost po zdravlje ili po život ako nešto pođe po zlu. Hoće li stručna skupina preporučiti da se primijeni načelo jednakosti ili da se primijeni oštetno pravo na takve uređaje? I drugo pitanje je postoji li crna kutija, recimo kada je riječ o strojnom učenju u slučaju umjetne inteligencije i bi li bilo moguće onda zahtijevati kada se koristi umjetna inteligencija da se može objasniti što je umjetna inteligencija radila. Dakle, da umjetna inteligencija objasni što je druga umjetna inteligencija činila, tako nešto. I jedno pitanje koje se tiče više Danske, buduće da imamo izuzeće po pitanju suradnje u pogledu građanskog prava. Kada je riječ o novim e, prijedlozima zakonodavstva na europskoj razini, hoće li ona potpasti pod ovo izuzeće koje ima Danska? Hvala na ovim pitanjima. Evo, na početku, stručna skupina pri razmatranju uvođenja stroge odgovornosti i razmatra visoko rizične aplikacije i u tom slučaju se spajaju elementi koji uglavnom razmatraju koliko je javnost izložena takvim rizicima i također e, postavlja se pitanje je li to pravnog interesa od visokog značaja, recimo je li to ugroženo zdravlje ili imovina. Nije jasno smatra li to kumulativnim učinkom, ali mislim da je tako, što, što znači da e, stroga odgovornost u izvješću stručne skupine se primjenjuje samo na one rizike koji kumulativno spajaju te elemente, što znači da u vašem primjeru autonomni roboti za kirurgiju e, dotiču interese od velike vrijednosti, život i zdravlje, ali nije ugrožena javnost u širem smislu riječi, nego samo pacijent. Dakle, u ovom slučaju bi stručna skupina vjerojatno zaključila da je to niskorizično ne kažemo da vrijednost koja je u pitanju nije važna, nego je riječ zapravo o zajedničkoj klasifikaciji, onda bi se primijenio zakon o obveznim odnosima e, sa ovakvim ciljanim prilagodbama koje sam spomenula. Drugo, govorili smo o strojnom učenju i učinku crne kutije. To je važno pitanje koje ste spomenuli. Dakle, moći objasniti što radi umjetna inteligencija. Jedan od brojnih razloga je taj što sam upravo rekao da su sve te različite dimenzije usko povezane i vjerojatno bismo trebali jednako napredovati po svim ovim pitanjima. Ovdje se mogu pozvati na rad stručne skupine za umjetnu inteligenciju komisije i zapravo važan dio njegovog rada se bavi upravo time. Znači, Riječ je o nadziranju, o objašnjavanju načina na koji radi umjetna inteligencija i to je važno. Kada je riječ o danskom izuzeću, nisam stručnjak u tome, ali ako se dobro sjećam, ono se tiče poglavlja o pravosudnoj suradnji ugovora a ne pravnih akata koji se temelje na članku 114. ugovora. Kao što sam rekao, ovo je izvješće stručne skupine, komisija nije sudjelovala u tome, tako da ne mogu reći što komisija misli o tom prijedlogu ili slično. Mogu vam samo dati ovaj odgovor i u ovom kontekstu mogu reći da se sjećam rezolucije Jurija e, iz veljače 2014. godine u e, kojem se tražilo prijedlog temeljem članka 114. Dakle, mogu reći u osnovi da nema stajališta komisije o umjetnoj inteligenciji. Doći će do toga, to moram jasno reći, ali to još nije politički ostvareno, osim onoga što imamo u političkim smjernicama predsjednice, u kojima je najavila usklađeni europski pristup e, u vezi sa etičkim e, pitanjima umjetne inteligencije. Karen, jeste li htjeli postaviti potpitanje? Ako time ne oduzimamo previše vremena drugima. Izvolite dalje. Da, htjela sam se nadovezati na ono što je rekla kolegica i hvala e, direktoru Šaudemajeru na onome što je iznio. Dakle, prvo pitanje je pitanje kibernetičke sigurnosti, što je od, za mene od izuzetne važnosti. Govorimo o internetu stvari i u ovom kontekstu postoji i odnos između proizvođača i korisnika. Možda, recimo, imamo nekog robota koji djelujući na temelju aplikacije daje jedan određeni input koji se recimo pretvara u komunikaciju između dvije aplikacije ili dva robota. Govorili smo također i o važnosti sigurnosti podataka, dakle greška bi mogla proizići ne samo iz osnovnog softverskog programa, nego i u narednim fazama učenja ili u slučaju nekog poticaja impulsa koji bi mogao dovesti do drugih učinaka i to bi moglo uključiti i treće osobe. Dakle, teško je onda utvrditi točno što bi se moglo dogoditi u takvom slučaju i kako bi se u slučaju odgovornosti povelo računa i ovakvoj konfiguraciji. Zatim, pitanje klasifikacije rizika. E, zamislimo jednu pojednostavljenu situaciju. Vi ste spominjali robote kosilice. I to bi mogla biti, mogao biti rizični uređaj, recimo ako se u blizini nalaze kućni ljubimci ili djeca. u ovom kontekstu treba shvatiti je li prikladna upotreba još odgovarajući pojam. Možda bi trebalo ponovno razmotriti ovo polazište i još nešto. Tko će izraditi takvu klasifikaciju, tko će odlučiti koji su uređaji sigurni, a koji nisu i u kojoj su mjeri sigurni. Recimo, ako se robota kosilicu spoji na priključak za vodu, to bi recimo mogla biti upotreba koja bi mogla dovesti do štete. Dakle, tko će odrediti takve klasifikacije i na koji način? Da, to je pitanje sigurnosti interneta stvari. To je zapravo doista važno pitanje, kao što ste vi s pravom rekli među različitim problemima pojavljuje se i pitanje teškoća u utvrđivanju uzroka. I to bi ponekad mogao biti neki haker koji ne možemo pronaći ili koji ne može isplatiti odštetu za nastalu štetu. I stručna skupina također u svojem izvješću i to spominje i iznosi neka preliminarna razmatranja, to su tek naznačili jer je teško odrediti rješenja za tako nešto, recimo u slučajevima kada ne možete utvrditi tko je hakirao uređaj ili ako ta osoba nije u stanju isplatiti odštetu. Dakle, u takvim slučajevima treba razmotriti moguća rješenja, ali tu se zapravo daju samo određene naznake i to vrlo oprezno. Dakle, stručnjaci znaju da je to vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. Tako da te vidjeti da je tekst vrlo, vrlo oprezan u takvim slučajevima. Zatim, rekli ste da bi greška mogla nastati uslijed intervencije trećih osoba i zapravo je u internetu stvari to doista stvaran problem. Možemo imati slučaj u kojem umjetna inteligencija radi bez ikakvih problema, bez ikakvih grešaka. Recimo, postoje pokusi u vezi korištenja robota za čišćenje ulica. Evo, zamislimo da je na jednoj takvoj uskoj ulici takav robot i iznenada iz jednog haustora izađe dijete. Algoritam je sačinjen na način da se ne našteti ljudskom biću. Ako ne bi pregazio to dijete, robot bi ga mogao, morao izbjeći. Ali e, u tom slučaju bi se mogao sudariti i sa parkiranim vozilom. Što želim reći? U ovom slučaju bi umjetna inteligencija radila onako kako je programirana, ali je prouzročila štetu sudarujući se sa vozilom. u jednom složenom ekosustavu poput e, onoga interneta stvari može doći do različitih e, interferencija, ne samo uslijed e, djelovanja hakera, nego bi bilo teško također utvrditi tko je stvarno odgovoran. To je vrlo teško. Imate pravo, a kada je riječ o robotima kosilicama i pitanju odgovornosti, pa istina, u slučaju takvih e, robota moglo bi doći do određene štete. Mislim da je u svojoj prvoj godini rada stručna skupina razmotrila također e, i vijesti u tisku o opetima sa robotima kosilicama i plastičnim lutkama i od deset robota, dva robota su pregazila lutku. Stručna skupina nije smatrala to visokorizičnim slučajevima jer u takvim slučajevima nije ugrožena javnost u širem smislu nego Vjerojatno u ovakvim slučajevima to su stanovnici kuće oko koje se nalazi vrt. Dakle, postojeći uređaj prema stručnoj skupini bi se mogli prilagoditi sa manjim podešavanjima. I zatim, vaše posljednje pitanje, odnosno ko će izraditi takvu klasifikaciju ja moram stvarno ponavljati da je ovo rad jedne stručne skupine, a ne komisije, tako da ne možemo uzeti zdravo za gotovo činjenicu da će temeljem ovog dokumenta biti izrađeni konkretni prijedlozi, ali istina je da je odluka o klasifikaciji doista od izuzetne važnosti, ako bi se prešlo na e, izradu prijedloga i to bi imalo doista vrlo veliku i političku težinu. Hvala. Sljedeći gospodin Fos. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine Staudenmajer, sretna nova godina. Niste vjerojatno odabrali najjednostavnije pitanje koje će se postaviti u ovom sazivu i e, hvala što ste ga nastavili e, ovako pojednostavniti u svojem izlaganju što ste predstavili izvješće stručne skupine. Ne znam proizlazili ovo iz izvješća, ali moje pitanje je sljedeće. Ako stručna skupina naznačuje da u nekim e, pravnim sustavima već postoje rješenja i propisi o obveznim odnosima i o pravu na odštetu. U doba digitalizacije i kada je riječ o uređenju upotrebe podataka u ovakvim aplikacijama, mislim da ne možemo ponovno dovesti do raspršivanja na digitalnom tržištu. Već smo imali takav e, problem i sjećam se što se dogodilo u prethodnom sazivu sa izradom određenih direktiva. Trebamo ozbiljno shvatiti jedinstveno digitalno tržište i izraditi jedinstvene propise. Ja bih e, preporučio svojem klubu da u potpunosti u ovom području odustane od direktiva i da se odluči za odgovarajuće instrumente koji bi bili prikladni i za jedinstveno digitalno tržište. Govoreći o umjetnoj inteligenciji, to još više vrijedi za prekogranične primjene. Dakle, ako budemo išli sa fragmentiranim mjerama, onda će biti teže utvrditi koji je e, koje je važeće pravo, tko je odgovoran i tako dalje. Dakle, trebamo osigurati jedinstvenost. E, kolegica je postavila jedno pitanje na koje ću se nadovezati, odnosno pitanje klasifikacije rizika. E, s obzirom na složenost tog pitanja, mislim e, da se treba pitati treba li donijeti to isto toliko složeno zakonodavstvo koje će praktički onemogućiti utvrđivanje e, odgovornoga za štetu i određivanje visine rizika. Mislim da ne bismo smjeli dodatno pogoršati složenost već e, postojećeg pravnog sustava. Ne možemo se još više zakomplicirati jer stalno unosimo nekakve razlike i razlikovanja. Mislim da bismo trebali nastojati pojednostavniti cijelu situaciju i znači zajedničke nazivnike. Evo mislim da bismo trebali više tako nešto istražiti, takve mogućnosti. U prethodnom sazivu bavili smo se digitalnim sadržajima i ažuriranjima. Ne znam možemo li tu povući paralelu. U slučaju automobila imamo određeni režim odgovornosti. No, ako se dobro sjećam, ako je postojao recimo bolji sustav kočenja, onda nije postojala obveza da se automobil vrati proizvođaču da se to izmijeni. Naravno, tu su važna ažuriranja i u smislu kibernetičke sigurnosti to je doista bitno jer možda je izvorni softver nedostatan i treba to popraviti. No, mislim da je teško to tražiti od korisnička, čak i u slučaju umjetne inteligencije. Možda bismo trebali osmisliti nekakva drugačija rješenja ili omogućiti tako pojednostavljenje zahvaljujući kojemu će pojedinci znati točno što trebaju učiniti kako bi predmeti ispravno radili. E, zatim, e, kada je riječ e, o zaštiti podataka, dakle, stručna skupina je postavila pitanje logina i tako dalje. Ne znam, ne bi li trebalo možda uvesti obvezu registracije, recimo u slučaju i zaštite podataka gdje postoji obveza dokumentiranja. No, u svakom slučaju trebamo jedinstvena rješenja kako bismo mogli dalje raditi na jedinstvenom digitalnom tržištu u stvarnom smislu tog pojma, a ne da se pri tome raspršimo na 27 ili 28 različitih sustava. Dakle, samo tamo gdje je to nužno potrebno, trebali bismo voditi računa o, o pojedinačnim slučajevima. Hvala gospodine Fos i vama želim sretnu novu godinu i sve najbolje. Prvo pitanje. Pa, to je doista vrlo političko pitanje, tako da sada ne mogu još zauzeti stajalište o tome, ali iz dijaloga sa zemljama članicama znamo da se i tajmo vode rasprave o tome kako utvrditi jesu li zakoni o obveznim odnosima doista na visini izazova koje postavlja umjetna inteligencija. Zatim, složenost i jednostavnost. Vi ste na početku rekli da sam se izabrao doista složenu temu i to je istina. I treba vidjeti možemo li rasplesti taj gordijski čvor i iznaći jedno jednostavno rješenje koje će međutim e, moći voditi računa o svim aspektima. Stručna skupina za umjetnu inteligenciju je predlagala očuvanje ravnoteže između s jedne strane odgovarajuće odštete za oštećenike kako da oni ne budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na tradicionalne žrtve, recimo to tako, i inovativnosti. Umjetna inteligencija ima ogromne potencijale sa financijskog i sa socijalnog stajališta. I komunikacija o umjetnoj inteligenciji iz 2018. godine je naznačavala spremnost da se iskoristi taj potencijal umjetne inteligencije. Komisija je bila spremna predložiti političke mjere koje će podržati inovaciju. I ta dva velika politička cilja trebaju biti u međusobnoj ravnoteži. Svojedobno je stručna skupina na visokoj razini o umjetnoj inteligenciji predložila jedan pristup koji će se temeljiti na riziku. Ova podjela na visokorizičnu i niskorizičnu tehnologiju je upravo ono što proizlazi iz ove početne preporuke, ali kao što sam rekao, to su samo promišljanja ove stručne skupine. Kada je riječ o digitalnim sadržajima, i direktivi o robi sa digitalnim elementima, da to su direktive i po prvi puta se predviđa obveza ažuriranja. S jedne strane trgovac mora naravno staviti na raspolaganje sve nove informacije, ažuriranje postojećih, što je uvijek opterećenje za trgovinu. Jer to najčešće nije onaj trgovac koji to mora činiti, nego neko treći. A s druge strane su rekli da potrašač, ako nema tih novih informacija, ne može se onda ni pozvati na to da ti proizvodi nisu funkcionirali, prema tome to nije bilo u skladu s ugovornim kondicijama. Prema tome, već je u toj regulaciji predviđena jedna E, uravnoteženje, tako je to zakonodavac mislio. Znači ti update-ovi, ta ažuriranja su jedno jako bitni područje koje igra veliku ulogu prvo za nove tehnologije, jer proizvodi se mijenjaju tijekom svog životnog ciklusa i to onda kroz ta moguća ažuriranja koja recimo sam proizvođač napravi ili e, neka treća stranka ili potrošač ili neko koji je u trgovinskoj mreži ali kako ćemo onda s tim postupati, to je bitno pitanje. Međutim, mislim da je ona balans koji je one dvije direktive pronađen, to je upravo indicija za to kako ćemo ovdje postupati. I na kraju na vašu zadnju točku, recimo u vezi ovog dokazivanja i protokoliranja. To uglavnom odgovara onaj logging obligation, one obavezi da se logirate. Kažemo da se mora, naravno, pod pretpostavkama opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, neki podaci stavljati i e, spremati i onda davati žrtvima. A ako se to ne učini, onda vrijedi upravo obrnuti prenos doka, tereta dokaza. Hvala. Puno hvala. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur, Hvala lijepa i hvala svim stručnjacima koji su danas s nama i koji će nam e, dati puno bitnih elemenata. Radi se o vrlo važnom pitanju. Govorili ste o tome da se teret dokazivanja može u nekim situacijama obrnuti. Osobno jako se zalažem za načelo da onaj koji traži nešto mora imati e, teret dokazivanja, a ne osoba koja e, se ovdje optužuje da se ona mora e, braniti. Jasno mi je da treba neka izuzeća ako se strojevima zamijene ljudi. Izuzeća su uvijek postojala u različitim situacijama u pravu. Ali da li možete dati neki načelni kriterij prema kojem ćete ustanoviti u kojem času je taj koji traži e, treba doći dakle do izmjene tereta dokazivanja kako se to odnosi u financijskom smislu i e, koja su tu e, pravila i postoje li tako neko precizno pravila i nisam siguran da postoji izuzeće prema kojem potražitelj treba, e, ne treba imati e, teret dokazivanja. Međutim, e, i tu kao i u svim drugim aktivnostima sve ovo treba raditi u strogim okvirima pravila. Hvala. Da, vi kažete da je teret dokazivanja ovdje onaj koji se nameće potražitelju. A ovdje bi žrtva trebala dokazati o kakvoj se dodatnoj odgovornosti radi. Međutim, istovremeno ste <clears throat> i ispravno naglasili da su mnoga nacionalni pravni sustavi već predvidjeli izuzeća. U Francuskoj za izvan ugovorne obveze u medicinskim profesijama. Dakle, e, skupina stručnjaka je ušla u vrlo detaljnu raspravu na tu temu i zato što je situacija specifična, e, oštećeni bi e, trebali se naći u situaciji koja je gotovo nepremostiva, da dokažu ono što je potrebno kako bi ostvarili pravo. U tom slučaju upravo države članice predviđaju izuzeća. I zato je skupina stručnjaka i krenula raspravljati u tom smislu, upravo zato što je u postojećim nacionalnim pravima već situacija takva da izuzeća postoje. Drugo, pitate tko postavlja kriterije, jesmo li to mi e, iz komisije. Ne, moram reći nismo jer se nismo još e, odlučili ni za što o tome. Skupina stručnjaka predlaže različite smjernice, okosnice za razmišljanje koje mogu biti akumulativne, kumulativne ili alternativne i e, traže više detalja te treba vidjeti na koji način bi se to moglo odrediti na jedan puno detaljniji način. To je za sada sve što je predložila skupina stručnjaka u tom pogledu. Postoje kriteriji ili mogućnosti e, gdje se od slučaja do slučaja i ovisno o e, stupnju štete e, radi. govorite zapravo o e, različitoj odšteti. Ne znam, ali skupina stručnjaka je smatrala da je pravna sigurnost vrlo važna tema i razmišljali su i o tome da se to prepusti nacionalnim jurisdikcijama koje će onda odlučivati od slučaja do slučaja. To je jedna od mogućnosti. Ali u toj raspravi su govorili i o mogućim rizicima da ne dođe do situacije pravne izvjesnosti. E, dakle, e, možda će biti pravosudne, e, dakle, pravosudni presedani od slučaja do slučaja, ali da neće biti pravne izvjesnosti. Dakle, to su ta dva slučaja o kojima se raspravljalo i za sada vam, nažalost, ne mogu reći više o tome. O, e, e, gospodin Breton, a nakon toga gospodin Gonzales Pon se javljaju za riječ. E, hvala. Važno je raspravljati o pitanjima umjetne inteligencije, naročito danas kada govorimo o građanskoj odgovornosti za slučaj da to e, štetu počine autonomna vozila. E, hvala dakle na ovome što ste izložili u tome što misli skupina stručnjaka o obveznom osiguranju ili pak da se na korist žrtvama, dakle oštećenima, e, treba ponekada <clears throat> olakšati teret dokazivanja. Ali ja sada pitam dvije stvari. Ako smo u prethodnom staziju već govorili o pitanjima odgovornosti, onda smo rekli da će postaće inteligentni roboti dobiti priznatu pravnu osobnost. Koliko znam, u komisiji je uopućeno otvoreno pismo, potpisalo ga je 300 istraživača koji se protive priznavanju pravne osobnosti inteligentnim robotima. Nadalje, postoji već jedna direktiva o oštećenim proizvodima koja bi se mogla primjenjivati na inteligentne robote i štetu koju mogu proizročiti. Dakle, Ko je zadužen za procjenu te direktive? Je li to vanjski kabinet? Jesu li to vanjski stručnjaci? Iako jesu, ne predstavlja li to problem vezan za objektivnost? Hvala lijepa. Skupina stručnjaka zaista je svjesna činjenice e, da, e, odnosno zna da su e, istraživači uputili pismo i e, dakle zna da ono postoji. Međutim, ovoga puta komisija zaista ima stajalište. Nakon rezolucije parlamenta u veljači 2017. godini koje se već spominjala pravna osobnost, tu je komisija bila skeptična i skupina stručnjaka je zapravo na toj valnoj dužini, s tim da su oni čak išli i dalje od komisije e, i traže e, pravnu instituciju koja bi bila prikladna za ove potrebe, a zapravo su rekli a čemu to? Ako se pravna osobnost svori, to jednostavno znači da se problem odgodi ili prebaci. Jer bi tada ta pravna osobnost, pravna osoba morala imati sredstva, e, to jest trebala bi se stvoriti sredstva i e, fondove e, u koje bi se stavio novac iz kojeg bi se mogle obeštećivati žrtve. Dakle, to je bio glavni argument, ali skupina stručnjaka jasno se protivi tome da roboti ili drugi predmeti umjetne inteligencije dobiju pravnu osobnost. Što se tiče direktive i odgovornosti po pitanju pokvarenih, oštećenih e, e, proizvoda umjetne, oštećenih proizvoda, Skupina stručnjaka obradila je određene teme. Međutim, e, spomenuo sam na početku mog izlaganja da postoji još jedna druga podskupina e, skupine stručnjaka koja se pozabavila pitanjem da ako u sadašnjem stanju stvari se dovede u pitanje umjetna inteligencija. E, može li se to učiniti prema ovakvoj uredbi ili bi tak trebalo uložiti amandmane. Za sada se skupina stručnjaka o tome još nije izjasnila, ali to je nešto što treba uzeti u obzir tijekom postupka odlučivanja komisije. Evo, toliko vam mogu u ovoj fazi reći. Hvala. Gospodin Gozales Pons ima riječ. Ne. mar hvala vam. Vrlo ste temeljito govorili o svim ovim pitanjima e, koja će u sljedećim mjesecima biti od velikog interesa i mislim da će nam biti jako važno e, kad se budemo ponovno sastajali i razgovarali s vama i drugim stručnjacima o ovim pitanjima u mjesecima koje dolaze. Hvala lijepa. Zaključujem ovu točku dnevnog reda. Prelazim na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o glasanju. First vote um, is a legal basis vote. Najprije je pravna utemeljenost sukladno članku 40. O, informacijama o, o e, elektroničnom transportu robe tražila se od nas tri mišljenja o pravnoj utemeljenosti e, sukladno članku 40. poslovnika. Oprostite, molim samo osobe koje izlaze iz dvorane da izađu u tišini. Budući da kolege koje glasaju e, moraju znati o čemu glasaju. Okay. Um, so, these are requests... To su dakle zahtjevi odbora uh, Libe, a um, nešto je, o tom ime mišljenje odbor Tran. Gospodin Roberti se ne želi javiti za riječ prije glasanja. Dakle, najprije mišljenje o europskim uh, pograničnim i obalnim stražama. E, ne, sustav ne funkcionira. Sad funkcionira dobro. Europska granična e, policija i e, obalna straža gdje se ukida na zahtjev odbora Libe, odluka vijeća, dakle otvoran glasanje. Molim tišinu zato što zastupnici moraju znati o čemu glasaju. Dakle, glasat ćemo najprije o mišljenju, o pravnoj utemeljenosti, o Europskoj e, graničnoj i obalnoj straži, o autenti, sustavu lažnih i e, stvarnih dokumenata e, na internetu. To je na zahtjev odbora LIBE. Je li to svima sada jasno? Shall we take this vote by... Oh, no, this has to be a roll call. Okay, we need to wait. Moramo pričekati jer se glasa poimenično.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 usvoja se. Drugo, mišljenje o pravnoj utemeljenosti Uredbe Europskog parlamenta i vijeća o informaciji o elektronskom prevozu robe 2018. E, kroz 140 COD. Otvaram glasanje. I think one more. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada mišljenje o pravnoj utemeljenosti odluke Europskog parlamenta i vijeća kojim se omogućuje Njemačka i Italija da pro izmjene bilateralne sporazume o prevozu robe sa Švicarskom. 2019. 07 i 08. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka osma. Prilagođavanje niza pravnih akata e, u sukladno pravilima i e, vezano je za otvaranje e, trijaloga prema tome moramo glasati elektroničkim putem, a odluka je potrebna, e, dakle potrebno je da većina članova odbora, njih 13 to odobri, otvorim glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka deveta prilagođavanje pravnih akata i regulatornog postupka vezano za članke 290. i 291. Također, kako bi se otvorio trijalog, potnomu je potrebno 13 glasova za otvaran glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala, usvaja se. Sada točka deseta vezana je za kolektivno obeštećivanje e, potrošača. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 11. usluge u državama članicama u građanskim i trgovinskim pitanjima, otvaranje triloga. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka 12. E, suradnja među e, sudovima država članica. Ponovno i ovdje radi se o otvaranju trijaloga. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se e, točka 13. Peticija Radi se o... Zapravo ovdje ne znam da li se radi o glasanju ili o pismu. Želi li se bilo ko od zastupnika javiti za riječ prije nego što pređemo na glasanje? Gospodine Brajer. Da, ne možemo pristati na predloženi odgovor budući da se ne bavi ozbiljnim manjkavostima režima o kojima se govori o ovoj e, predstavki i zato ćemo glasati protiv. Gospodin Alberta. E, puno hvala. E, htio sam se javiti za riječ kako bih vam čestitao na ovom odgovoru. Mislim da je on vrlo čvrst i to je jedino moguće tumačenje. Možete imati čitav niz lijepih riječi i slogana, međutim pravna situacija je nešto što se jasno odražava u ovom odgovoru i hvala vam puno što ste bili tako sažeti. Hvala, gospodine Brejer. Ako smijem odgovoriti na ovo. Pa e, da, i točno je da je pravni režim e, koji sada vrijedi, ali pismom se želi to promijeniti. A jednostavno se ovdje kaže da se ne bi smjelo promijeniti da, mislim da smo ovdje imali e, različita mišljenja i osim ako netko još drugi se ne javlja, ovdje ipak otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka 14. Europski institut za inovacije i tehnologiju. Dakle, prelazimo na glasanje. Otvoram glasanje. Zatvaram. Točka 15 proračun. Izvjestitelj gospodin Lebreton. Želite li nešto reći gospodine Lebreton? Ne, ne. E, već smo dugo raspravljali o tom pitanju, pa prema tome smatram da nije potrebno da sada išto kažem. Dakle, bit će najprije glasanje o različitim amandmanima. Amandman prvi e, stavak, e, drugi a otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman četvrti. Usvaja se. Amandman peti. Zatvaram glasanje. I usvaja se amandman šesti. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman sedmi. Zatvaram glasanje. Usvaja se osmi. Zatvaram glasanje. Ne usvaja se amandman deveti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. Sada 12. amandman. E, zajedno glasamo o 12., 13. i 14. amandmanu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, usvajaju se. Ne, 15. se ne razmatra, prema tome prelazimo sada na e, glasanje o tekstu u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja Thank you very much. Hvala lijepa. A sada prelazimo na e, sastanak in kamera. Treba će nam, dakle, zatvoren za javnost, treba će nam nekoliko minuta da isključimo web streaming i onda ćemo krenuti, nastaviti sa glasanjem koje će se održavati zatvoreno za javnost.